Chers collègues, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Molim vas da zauzmete mjesta, poštovani kolege. Naročito gospođa Toma, molim vas sjednite. Hvala, molim vas sjednite. Počinjemo s glasovanjem. No prije toga imam niz priopćenja. Predsjednik je zaprimio od socijalista i tajništva nezavednih zastupnika prijedlog imenovanja sljedećih izaslanstava, što moram pročitati. Odbor za energetiku, Salini umjesto Tajanija, za odnose sa Brazilskom republikom Gardini umjesto Tajanija, u delegaciji Mercosur Polize umjesto Tajanija u delegaciji za odnose sa e, zemljama Središnje Amerike Polize umjesto Tajanija. Za delegaciju za odnose sa Magrebom e, i Unijom e, arapskih magrebskih zemalja Sender umjesto Valenciana. Za Središnju Ameriku Valencijana umjesto Ajale Sender za delegaciju Parlamentarne skupštine Unije za sredozemlje Ajala Sender umjesto Valenciano, za izaslanstvo za skupštinu Euronest gospođa Grapini, a za odbor peti Dijan James umjesto Jean-Marie Le Pen. Ima li kakvih prigovora? U redu, onda su imenovanja potvrđena.